ovom će se glasovati na kraju rasprave. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o pokretanju savjetovanja u cilju isključivanja Ugande i Nigerije iz sporazuma iz Kotonua u svjetlu novih zakona koji dodatno kriminaliziraju homoseksualnost. Želim sada obavijestiti kolege da će se preko sutra u istoj ovoj zgradi održati e, konferencija paritarne skupštine kao i e, skupštine e, Središnje Afrike. O tome smo govorili jutros na sastanku predsjedništva vezano uz održavanje sastanka paritarne skupštine i govorili smo o tekstu o kojem će se raspraviti na toj skupštini i taj tekst će biti temeljni tekst e, e, ovog našeg parlamenta o tim ovim bitnim pitanjima e, za vrijeme plenarne sjednice i za vrijeme održavanja skupštine, paritarne skupštine, jer znate da tu imamo i zastupnike iz Ugande i Nigerije. A sada predlažem da odmah damo riječ autoru ovog predloga. Gospodin Tanok, gospodine predsjedavajući, e, ovo što se dešava u Gandhi i Nigeriji je zaista zabrinjavajuće. Zapravo se traži i e, životna e, kazna, doživotna kazna zatvora za homoseksualce. Znamo također da postoje i zakoni protive LGBTI E, osoba i to su zapravo to je zapravo diskriminacija protiv ljudi koji e, jedino su odabrali e, da žive sa nekoga koje istog spola kao i ta osoba. Zato moramo biti zaista jako oprezni. Mi ne smijemo nikako izuzeti ove zemlje na taj način da se osjećaju izolirano, ali moramo tražiti određene e, mjere i nevladine organizacije moraju također ovo pitanje staviti na dnevni red, budući da mi promoviramo e, slobodu za sve ljude bez obzira na spol. Zahvaljujem. Gospodin Raul Romero, koji je koautor. Evo, još jednom e, moramo e, osuditi e, ove zakone zbog toga što ugrožavaju slobodu izražavanja i slobodu života samo ovo su pitanja koja su zajamčena Ustavom. Naravno, prava osoba LGBTI su također temeljna prava. E, vlada iz Ugande i Nigerije ne poštuju obveze ni vladavine prava, ni e, temeljnih prava, ono što je napisano u članku drugom ugovora iz Kotonua. Zatim mi tražimo od Europske komisije da započne e, razgovore po članku 96. iz ugovora iz Kotonua kako bi se e, ove dvije zemlje izuzele iz ugovora. Hvala. Dvije minute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 E, rođeni jednaki i da imaju ista prava. Nitko se ne bi smio bojati zbog e, svog spolnog opredjeljenja. Usprkos e, tome u 25 zemalja homoseksualnost se smatra zločinom, a u pet zemalja predviđena i smrtna kazna za takve zločine. E, možete može se također e, izreći e, zatvorska kazna u trajanju od više godina, što predstavlja kršenje ljudskih prava. U ugovoru iz Kotonua predviđa se okvir za zemlje CAP za razvoj njihovih gospodarstava i društava. I iz veoma dobrog razloga smo E, tražili da Europska komisija u sklopu ovog ugovora e, reagira. E, također Švedska i Nizozemska bi trebale preusmjeriti pomoć za razvoj koja je bila namijenjena ovim, ovim zemljama. Ne smijemo naravno kažnjavati cijelo društvo na taj način što ćemo E, uskratiti pomoć. Jednostavno tu pomoć trebamo preusmjeriti. E, isto tako moramo zaštititi prava osoba LGBTI kako bismo na taj način zaštitili e, prava svih ljudi. Uganda i Nigerija moraju dekriminalizirati homoseksualnost i u, u Nigeriji bi osobe LGBTI mogle postati žrtve e, nasilja u suprotnom. Niti jedna delegacija, niti jedna država ne može ne ispoštovati e, svoje međunarodne obveze. Također jedna i pol minuta, gospođa Šake. Hvala gospodine predsjedavajući u ovoj vječnici zemalja ACP moramo e, moramo koristiti naravno klauzule o kojima smo se dogovorili u članku 96. kako bismo se bavili ovim vrlo e, ozbiljnim pitanjima i to na hitan način. E, osobe LGBTI se kriminaliziraju i zapravo se vrši lov na vještice e, a ovo su zaista ključna pitanja i zbog toga je nekoliko država članica odlučilo zamrznuti e, pomoć za razvoj tih zemalja što su mjere koje su sada nužne iako nije naša želja da obični ljudi e, pate više nego što je to sada slučaj u ovim afričkim zemljama sadašnji problemi utječu na toliko ljudi, radi se o korupciji, o lošoj infrastrukturi, e, potrebi za daljnjim razvojom, za borbom protiv ekstremizma i to su sve pitanja o kojima trebamo aktivno razgovarati jer želimo e, surađivati, ali istovremeno želimo da se ispoštuju europske e, vrijednosti koje su E, propisane u ugovorima koje su potpisale ove afričke zemlje i one moraju također poštivati i sva ljudska prava. Hvala. Otro autor es el señor I sljedeći autor, gospodin Sonik, još jedna minuta. i Mi smo odlučni poduzeti aktivnosti e, koje se odnose na Ugandu i Nigeriju i osuditi ove zakone koje su e, usvojili u prosincu. Ne možemo prihvatiti situaciju da zemlje koje s nama imaju političku suradnju e, u okviru trgovinske i razvojne pomoći e, odlučuju u takvoj mjeri kršiti ljudska prava kao što smo sada vidjeli u Ugandi i Nigeriji. Kao jedan samo primjer možemo navesti desetogodišnju kaznu zatvora za E, ljude koji se odluče okupiti u organizaciji e, LGBTI osoba ili zajednice ili za njihovu pomoć. U 12 provinciji u Nigeriji bilo kakav homoseksualni kontakt može značiti da će e, osoba završiti tako što će biti osuđena na smrt. Znači što da Europa učini? E, mi imamo e, sankcije koje su predviđene ugovorom iz Kotonua i pozivamo Europsku uniju da odluči intervenirati e, u ovom smislu tijekom dolazećeg samita. Zahvaljujem i posljednji govornik koji će govoriti kao u svojstvu otora, gospođa Veržija, u dvije minute. Ono čega smo se bojali u Ugandi već dvije godine dogodilo se. 24. veljače predsjednik Museveni je promulgirao zakon protiv homoseksualnosti. Smrtna kazna je pretvorena u e, doživotnu kaznu. Dakle, ne može se više ubijati. U Nigeriji je isto tako. Tamo se 13. januara sličan zakon svoje Prve žrtve tog zakona upravo su osuđene na 15 udaraca bičem. U te dvije države situacija je već bila teška jer je homoseksualnost već bila strogo kažnjavana. Danas smo otišli još dalje i čini se da je slobodan lov na homoseksualce u takvom kontekstu neke e, crkve, evangelistička i katolička crkva iz Amerike imaju utjecaj, loš utjecaj, očito loš utjecaj na stanovništvo. Klima del prokazivanja je grozna. Već su mediji e, objavili imena i fotografije 200 osoba od promogiranja zakona i David Katon je izgubio život upravo zbog toga. Ovi zakoni tjeraju na prokazivanje, na mržnju, e, terminologija je namjerno nejasna, tako da se otvaraju vrata za zloporabe i znamo da je tome tako namjerno. Država koja je potpisnik sporazuma iz Kotonua ne može se izvući uz par eh, mahanja prstom mi moramo vršiti pritisak na te države i pokrenuti, iskoristiti članak 96. sporazuma iz Kotonua. Isto tako moramo javno podržati politički i financijski organizacije nevladnog sektora i zaštitnike LGBT. Moramo li podsjećati koliko je njihovo djelovanje važno na terenu. Oni rade na razvoju mentaliteta i bore se protiv obskurantizma otkud god bio provedba sporazuma iz Kotonua i njihov rad nisu kontradiktorni. Ovaj put možemo stvarno pozitivno djelovati. hvala Mari Kristin. Sada prelazimo na e, govornike koji e, se javljaju u ime različitih klubova zastupnika. Najprije na dvije minute u ime socijalista gospodin Terik Vogan ima riječ. Uh, uh, hvala uh, predsjedniče. Nigerija i Uganda usvojili su zakone kojima su u većoj mjeri kriminalizirali homoseksualnost i govori se o sličnim e, razvojima i u drugim e, državama. A ta ova situacija razvija se već godinama, a sada je postala i stvarnost. Naravno, mnogi misle da su te zakone uspostavili politički vođe koji žele odvratiti pozornost javnosti od stvarnih gospodarskih i socijalnih problema u zemlji toga Europska unija ne može samo prešutno to gledati. Moramo pokazati koliko smo e, ozbiljni po pitanju ljudskih prava. Dakle, pitanje je što Europska unija može učiniti. Ja vjerujem da rješenje mora doći od strane Europske unije, a ne od pojedinih i pojedinačnih zemalja članica. Postoje neke mogućnosti u bliskoj budućnosti gdje se možemo pokušati pozabaviti ovim problemom, osim naravno pokretanja konzultacija o sporazumu. E, također e, događat će se i ACP, znači samite EU-a i e, Afrike uskoro i tu e, treba spomenuti ovo pitanje. Također i politički dijalog o ljudskim pravima koji je zakazan do 28.3. kao i samit Afrika Europska unija 23. E, e, travnja. Znači sve su to pitanja koja se postavljaju. Neki su rekli da treba obustaviti isplatu pomoći tim zemljama, ali kao što je već rečeno bolje bi bilo preusmjeriti taj novac organizacijama civilnog društva, a posebice onima koji rade na zdravlju i obrazovanju. Europska unija bi također trebala potaknuti Afričku uniju da e, se pokrene po tom pitanju, pokaže inicijativu i e, osigura da se ovo pitanje ne proširi kao problem po regiji jer bilo tko bilo gdje u svijetu zaslužuje jednaka prava i poštovanje svojih ljudskih prava. Hvala Derek, a sada u ime zelenih jednu minutu e, gospođa Cornelison. Zahvaljujem. E, dođe uvijek jedan trenutak kada treba pokazati prioritet e, Europske unije u ljudskim pravima. E, ovdje su parlamenti dviju zemalja odlučili kriminalizirati pitanje ljudskih prava LGBT i osoba, ali ne u jednom trenutku, nego u dobro promišljenom postupku. Usprko svim protestima međunarodnih organizacija civilnih društava, ministara Europske unije, nas, drugih institucija i Sada e, gej i zajednica Ugande e, je u opasnosti i zapravo kao i njihovi prijatelji i obitelji u Nigeriji je također jednako opasna situacija koja je već dovela do nasilja i diskriminacije protiv tih osoba. I ovdje može s naše strane biti povučen samo jedan zaključak, a to je mm, Uganda i Nigerija jednostavno ne ispunjavaju svoje obveze iz sporazuma e, iz Kotonua. Stoga e, se moraju početi e, pripreme za obustavu tog sporazuma i moramo razmotriti i pomoć koja se pruža vladama tih zemalja. Ako to ne učinimo, niti mi ne pridržavamo se vlastitih načela. Hvala gospođa Cornelison i posljednji govornik, gospodin Obermajer e, e, za neovisne zastupnike. Zahvaljujem predsjedniče. Kada zamislimo e, da se homoseksualnost može kaznjavati u tim zemljama čak i doživotnom kaznom zatvora ili u 12 šarijatskih država čak i smrću, onda e, se ove sve e, debate o navodnoj diskriminaciji homoseksualaca relativiziraju u Europskoj uniji. Naime, e, ove ovdje Europska unija mora povući odgovarajuće konsekvence. Isplata razvojne pomoći treba biti razmotrena. Ne smije ići u ruke vlada koja donosi ovakve zakone kao indirektna potpora i znači ove zemlje iz akp iz sporazuma od Kotonua, e, gdje se zapravo tih zemalja potpisnica traži poštivanje ljudskih prava e, i tu Europska unija e, izgleda da je iscrpila sve svoje diplomatske kanale da nešto učini po tom pitanju, što znači u konsekvenciji da Nigerija i Uganda moraju biti isključene iz sporazuma iz Kotonua. Zahvaljujem. A sada e, spontano javljanje za riječ. E, imamo šest e, predviđenih govornika koji su zatražili riječ, pa ću pokušati svakoga zadržati u roku od samo jedne minute. Gospodine Kelly, jedna minuta. Zahvaljujem. U potpunosti se slažem s iznesenim predlazima, jer ono što se dogadilo u Gande i Nigeriji nije prihvatljivo, a posebice kriminalizacija homoseksualnosti i drakonske e, diskriminirajuće, diskriminirajuće kazne koje se ovdje primjenjuju. A također trebamo razmotriti svakako potporu koju dajemo tim zemljama i pozvati ju e, iz ruku vlada i dati je civilnom društvu. Također trebamo e, se suprotstaviti uganskom predsjedniku koji tvrdi da se njegove aktivnosti temelje na izvještaju takozvanih medicinskih zdravstvenih stručnjaka koji kažu da homoseksualnost nije genetsko nego socijalno ponašanje. Stoga ovdje postoji e, prostor za e, obrazovne napore i ako pogledamo Razvoj ovih praksi zakona od 20 godina e, u našim zemljama taj postupak bi se mogao ubrzati i provesti i ranije u Gandiji i drugim zemljama. Sljedeći e, govornik, gospođa Odeninger. Zahvaljujem. 16. siječnja e, ovdje smo u parlamentu usvojili rezoluciju u kojom se osuđuju Uganda i Nigerija i njihova odluka kriminalizacije homoseksualnosti. Nova e, uredba njihova kaže da e, istospolni brakovi kao i organizacije LGBT zajednice će biti strogo kažnjene. Ove su aktivnosti kršenje deklaracije o općim ljudskim pravima i sporazuma iz Kotonua. Europska unija kao donator zemalja u razvoju također treba zahtijevati u tih zemalja poštivanje univerzalnih temeljnih ljudskih sloboda. Stoga pozivam komisiju da razmotri ponovno principe suradnje sa te dvije zemlje kao i sve buduće sporazume između Europske unije i drugih zemalja, trećih zemalja, gdje se mora uključiti klauzula poštivanja ljudskih prava kao i nediskriminacija temeljem spolne orijentacije. Naime, podsjećam, oprostite, ali e, isteklo vam je vrijeme. Sljedeći govornik gospođa Morvaj. Zahvaljujem. E, gospodin Reva i drugi autor ovog izvještaja, možete li odgovoriti na moje pitanje? Što je zapravo pravi test odabira e, ovih predmeta ovdje? Naime, e, da vam ispričam još jednu priču. E, Postojan e, diplomat iz, e, Južne, iz Saudijske Arabije koji je javno izjavio da je homoseksualac i Saudijska Arabija mu sada prijeti svim onim mučenjem, nehumanim postupanjem i zatražio azil u Sjedinjenim državama, Sjedinjene države su odbili. Saudijska Arabija, jaka zemlja, dobar prijatelj Sjedinjenih država, Sjedinjene države je snažna velika država, čak i nakon onog otkrića koje je e, izvršio Snowden i dobar prijatelj Europske unije. Dakle, velika sretna obitelj. Ali znači, vidimo li mi sad neku mogućnost da će i ovaj e, predmet e, doći pred Europski parlament e, od sada ili možda neko drugo doba. Sljedeći govornik je gospođa Kohola. Zahvaljujem. Moramo razmišljati o samim principima razvojne pomoći. Što da učinimo ako zemlja primateljica međunarodne razvojne pomoći krši ljudska prava, recimo Švedska, Norveška i Nizozemska nisu šutile, rekle će da će ili zamrznuti svoja sredstva ili ih preusmjeriti na civilno društvo. A neki žele da se to čini sa razvojnom pomoći Europske unije, ali ovo je dvosekli mač. Naime, mi moramo podupirati civilno društvo i organizacije civilnog društva kojima je teško pomoći e, e, toj zajednici, ali i njima je prijeti zatvorska kazna ako pomaže LGBT i zajednici. Znači, kod svih ovih principa vanjske politike moramo imati na umu da sve ove e, organizacije se zapravo bore protiv diskriminacije svojih građana. Dobra, el señor Boris. Sljedeći govornik, gospodin Boris. Zahvaljujem. Vjerujem da bismo trebali revidirati sporazum iz Kotonua e, i razmotriti mogućnost e, izricanja sankcija. Mislim da ono što su ove dvije zemlje odlučile protivno e, ljudskim pravima i primjer je diskriminacije temeljem spolne orijentacije. Stoga trebamo obustaviti isplate razvojne pomoći i podupriti organizacije civilnog društva i time tim zemljama poslati jasan signal da se sporazumi potpisani s Europskom unijom ne smiju kršiti na taj način. A takav odgovor bi mogao s naše strane biti e, koristan i učinkovit, a sve će ovisiti o tome E, da se jasno kaže da se razvojna pomoć mora temeljiti na potpisanim međusobnim sporazumima i dogovorima. Stoga pozivam sve nas da razmislimo o tome da se isplata razvojne pomoći obustavi i preusmjeri taj novac. Zahvaljujem. I posljednji e, govornik, gospodin Silvestris, na minutu. Zakoni e, protiv e, homoseksualnosti u Ugandi i Nigerije su nepravedni i zaslužuju svaku osobu, osudu. Međutim, kao i naš e, odgovor, međutim ne smijemo propustiti niti ovu priliku da parlament postavi pitanje rodnog identiteta na vlastitu agendu, znači kada se radi o homoseksualnim parovima, te također i izvještaj, godišnjeg izvještaja o e, građanskim pravima. Naime, i embriji nerođene djece imaju prava i LGBT i osobe e, imaju prava, ali oni mogu govoriti za sebe, dok, e, na primjer, nerođene djeca ne mogu e, govoriti za sebe, a i protiv njih se vodi diskriminacija. Zahvaljujem gospodine Silvestris. Došli smo do kraja rasprave. E, povjereniče Levandovski, izvolite u ime komisije. E, predsjedniče, kolege, e, ono o čemu danas razgovaramo je nedavno doneseni zakonski okvir protiv LGBT i zajednice u i Nigeriji, ali to nije jedini slučaj diskriminacije protiv LGBT i zajednice diljem svijeta. I Europska unija e, ima vrlo e, strog stav prema svim tim e, diskriminacijama i usvojila je, komisija je usvojila smjernice za iz lipnja 2013. o promoviranju zaštiti prava LGBTI osoba u zaštiti protiv diskriminacije. Znači što se tiče ovih nedavnih događanja u Nigeriji i Ugandi, Europska unija jest i ostati će e, predana principu univerzalnosti ljudskih prava. Naime, to je naš stav i naše mišljenje da e, kulturne, tradicionalne, religijske vrijednosti ne smiju biti temelj na koji će se pozivati kao opravdanje za bilo koji oblik diskriminacije. E, neki su zastupnici također danas pozivali na Eh, se, se pozivali na konzultacije članka 96 eh, u odnosu na Nigeriju i Ugandu. U našem mišljenju mislimo da bi eh, sada je pozivanje na članak 96 bilo prerano. Još uvijek postoji mogućnost dijaloga i sada smo već u vrlo otvorenim razgovorima sa vladama jedne i druge države i iskoristit će se mogućnost intenzivnih razgovora prema članku 8 sporazuma iz Kotonua na 28.3. A još su i neke e, druge prilike za razgovor bile spomenute, gospodin Wong je to spomenuo. A e, u e, ovom trenutku se ne vrše nikakva plaćanja iz našeg proračuna, pa su sredstva u ovom trenutku sada zaustavljena. Pa očekujemo da će ishod ovih sastanaka biti od ključne važnosti i utvrdit će kako će ići dalje odnosi sa Nigerijom i Ugandom prema sporazumu iz Kotonua. Dakle, to će sve biti utvrđeno e, u sljedećim mjesecima i e, biti će teme za daljnje korake s naše strane. Zahvaljujem povjereniče. Primili smo šest nacrta rezolucija. Ovime je rasprava završena, a glasovanje će krenuti za nekoliko trenutaka kada završimo treću točku našeg dnevnog reda. A treća točka dnevnog reda je slična tema koja se odnosi na sigurnost i trgovini ljudima u Sinaju.